sa Iranom. Mi i dalje vjerujemo u diplomatsku i sigurnosnu vrijednost e, ovoga sporazuma, ali to nije tajna da e, očuvanje tog sporazuma je sve teže i i dopustite mi sada da danas najavim da ćemo održati sastanak zajedničke komisije sa Iranom i to na razini zamjenika 6. prosinca kako bismo Da, znate da uz ulogu visoke predstavnice je uloga i koordinatorice zajedničke komisije za nuklearni sporazum s Iranom i dakle ja sam radila u tom svojstvu naporno kako bih očuvala jedinstvo ne samo europljana što je ostvareno nego i svih sudionika u ovom sporazumu dakle koji su ostali u okviru sporazuma nakon povlačenja SAD-a i ovo jedinstvo je svakako ključno za očuvanje sporazuma što dulje. Evo prije nekoliko tjedana smo se sporazumjeli da nećemo štedjeti napore kako bismo očuvali taj sporazum i ja želim svojem nasljedniku sve najbolje kada on bude preuzeo na sebe ovu tešku ulogu koordiniranja zajedničke komisije nuklearnog sporazuma. I na kraju, ali nikako ne i najmanje važno, nekoliko riječi o Libanonu gdje su prosvjedi doveli do ostavke premijera. Libanon je poseban partner Europske unije i u našim srcima zauzima također posebno mjesto. Narod Libanona traži dobro upravljanje, dobro upravljanje, dobro upravljanje i to iznad svih stranačkih podjela i to je doista nadahnjujuće i budući da je to često slučaj sa libanonskim društvom. E, želimo očuvati mir i sigurnost koji je Libanon teškom mukom postigao u ovih nekoliko godina i to zahtjeva e, trenutačnu uspostavu funkcionalne vlade koja će osigurati društvenu i ekonomsku stabilnost, a nakon čega treba uslijediti i provedba učinkovitih reformi upravljanja i rješavanja problema korupcije u skladu sa težnjama libanonskog naroda. Ovo mora biti prilika da se ostvare one reforme koje Libanonu trebaju, a istovremeno da se očuva i stabilnost i otpornost te zemlje. I dopustite mi da dodam nešto o nečemu što danas nije u žarištu pozornosti, ali ipak je prisutno. Odnosno, ne smijemo zaboraviti da je cijeli Bliski istok i dalje vrlo krhak. Upravo smo razgovarali o stanju u Izraelu i Palestini, ne smijemo zanemariti niti stanje u Siriji koje je daleko od rješenja. Na sjeverozapadu Sirije situacija se još jednom pogoršala. Evo, samo nekoliko tjedana nakon što je turska vojna operacija otvorila novi front na sjeverozapadu, na sjeveroistoku Sirije. Dakle, napetost je i dalje snažna i to znači da trebamo izvršiti pritisak na one aktere u regiji Ivan nje koji nastoje znači, rješenje za sadašnju situaciju. Ovih nekoliko godina nastojali smo misliti multilateralna rješenja za sve krize u regiji i uskoro surađujemo sa svim partnerima Libanonom i Irakom na stabilizaciji tih zemalja, na ulaganjima na obnovi, na gospodarskom rastu i na podržavanju tih zemalja u provedbi reformi. Sve te zemlje će morati osmisliti vlastiti način kako bi prevladale sadašnje poteškoće, to nitko ne može učiniti umjesto njih, ali Europska unija će i dalje podržavati dijalog i pratiti reforme. To je jedna od regija koja je nama najbliža. Često kažem da je to naša zajednička regija i vjerujem da će i Europska unija nastaviti surađivati sa tom regijom kao pozvani partner i kao sila koja podržava mir na Bliskom istoku. Hvala vam. Hvala gospođo Mogherini. U ime europskih pučana, gospodin Štefanec ima riječ na tri minute. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, dame i gospodo, Čuli smo o nedavnim e, prosjedima i ustancima u Iranu i te prosjedi koji traju već više od 11 dana održani su u sve 31 provincije u Iranu i 176 gradova. Oporba je najavila da je broj stradalih e, tijekom ustanka je veći od 450, ali e, broj stradalih bi zapravo mogao biti veći. E, imena stradalih e, mladića i žena koje su ubile iranske sigurnosne snage su već e, objavljena i to je tužan popis. Na ovom popisu nalazimo i 14-godišnjega Nektaje Savandanija i u njegovom slučaju službenici su rekli njegove obitelji da budući da je imao samo 14 godina da oni neće sudjelovati u troškovima sprovoda. To je nevjerojatno. Predsjednik e, je zatvorio internet e, kako bi spriječio širenje vijesti o ovim zločinima. Vlada također odbija predati tijela stradalih njihovim obiteljima i sprječava održavanje pogreba. Zabrinut sam zbog e, sudbine i postupka prema 10.000 e, pritvorenih osoba. Neki od predstavnika režima su najavili da će vjerojatno neke od tih e, uhićenika biti uskoro pogubljeni čak i javnim vješanjem. To se naročito odnosi na članove pokreta otpora PMOI koje vlada krivljava za ustanak. Ovi zločini su zločini protiv čovječnosti. Ne možemo dopustiti ljudima koji su na e, ulicama i zalažu se za svoja prava e, da, se on, da oni budu izloženi mučenju. Gospođa Rađabi, voditeljica oporbe, je zatražila od UN-a da pošalje misiju u Iran i također traži da e, čelnici režima odgovaraju zbog e, zločina protiv čovječnosti. U zaključku Europski parlament bi trebao stajati uz narod Irana i pozivam i visoku predstavnicu da isto učini time što će stati na kraj sadašnjoj politici jer e, ja osobno smatram da ona nije dala rezultate i da samo šteti vjerodostojnosti Europske unije ne samo među narodom Irana nego i u ostalim narodima svijeta. No, ljudi nas e, promatraju i čekaju da pređemo sa riječi na dijela, tako da to trebamo odmah neodložno učiniti. Hvala vam lijepa. U ime socijalista i demokrata riječ ima gospođa Santoš na minutu i pol. Hvala. Ovo je doba koje se odlikuje različitim e, prosvjedima i uznacima u raznim dijelovima svijeta i to su nepredvidivi i nepotpuni prosvjedi, tako da ne možemo donositi pojednostavljene zaključke. No, u svakom slučaju trebamo prepoznati humanitarne okolnosti i činjenicu da vlada siromaštvo, korupcija, nepovjerenje u političke vlasti i to su elementi koji su doveli do velikih napetosti u društvu i to se događa sada u Iraku, Iranu i u Libanonu, a to su zemlje koje obilježavaju također i unitarnje nemiri i krize koje e, često podhranjuju vanjske političke igrice. Ali činjenica da to shvaćamo ne može smanjiti našu zabrinutost zbog uspona nasilja koje se primjenjuje na prosvjednike u Libanonu. Gušenje prosvjeda koje je koje su provele identificirane skupine ne smije se nikako prihvatiti u Iranu gušenje mirnih e, prosvjeda zbog e, povećanja cijene goriva je e, dovelo do više od šest smrtnih slučajeva. Također imamo i niz predviđenih, odnosno provedenih pogubljenja. Dakle, trebamo zatražiti uključivi dijalog i to je jedini put ka rješenju društvene i gospodarske krize. I na kraju Irak. Najnoviji događaji zaslužuju odgovor od Europske unije i njezinih e, zemalja članica, a taj se odgovor treba temeljiti na trenutačnoj e, suspenziji e, dostave tehnologija koja se može koristiti za kršenje ljudskih prava. E, gospođa Geta, e, gospodin Geta u ime e, kluba Renew. Svjedočimo prosvjedima u svim tim zemljama, u Iraku, u Iranu, Libanonu. To je novi bliski istok u nastajanju. Evo, pogledajmo prosvjede u Beritu i Bagdadu. Dakle, tu nema šita, kršćana, kurda, nego su to libanonci, i iračani, dakle, državljani tih zemalja koji prosvjeduju zajedno protiv sve loših životnih uvjeta, širenja korupcije i raspada javnih usluga. Nitko ne bi prije vjerovao da bi se moglo ukloniti granice unutar Europske unije, ali sada, stotine godina nakon kolonijalne vlasti, ove države sada postaju nacionalnim državama. Evo, još jednom Iran se nalazi u poteškoćama, Libanon, i Irak e, svjedoče također vlastitim e, zajednicama, dakle širske zajednice prokazuje Teheran koji e, primjenjuje nasilje nad vlastitim građanima. Dakle, u istom trenutku kada Iranci prosjeduju protiv povećanja cijena i protiv samih temelja teokracije, mijenja se cjelokupna slika u tim zemljama u tim krizama imamo također i sve manje stabilnosti. Dakle, sve bi se moglo promijeniti na Bliskom istoku, moglo bi doći do izmjena različitih e, ravnoteža sile u narednim mjesecima. I sve se to događa na našem pragu. Dakle, trebali bismo biti gluhi i slijepi kada ne bismo htjeli nastupiti snažno na e, međunarodnoj sceni i kada ne bismo htjeli pretvoriti Europsku uniju u pravu svjetsku silu. Hvala gospodine Geta i još jednom se ispričavam. E, sljedeća ima riječ gospođa Neumann u ime zelenih. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, prije 30 godina ljudi su izašli na ulice u Europi Htjeli su slobodu i demokraciju. Bili su ujedinjeni u tome zahtjevu. Mi smo narod. Prije dva tjedna u ovome domu sami smo sebi čestitali na uspješnim e, prosvjedima i na tome kako su preobrazili naš život nabolje. Ovog ljeta svjedočimo prosvjedima širom arapskog svijeta u Alžiru, u Egiptu, nažalost, e, na njih vlada i ide represivnim e, sredstvima. E, svugdje, pa tako i u Raku, suzbijaju se prosvjedi najnasilnijim sredstvima. U Iranu svjedočimo gašenju interneta i smrti više od stotinu ljudi, a možda i više. E, dakle, svugdje gdje pogledamo vidimo da ljudi izlaze na ulicu i prosvjeduju protiv korupcije, tražu svoju punopravnu zastupljenost, traže e, demokraciju. Sve što, ono što je e, jedinstveno i zajedničko svim tim pokretima je da svi ovi ljudi ne žele više podjele. Na ulicama Bagdada višću svi smo mi Iračani i čini se da time E, plaše e, stare okoštale strukture. Majka bačena u zatvor zbog e, toga što objavljuje poruke na Facebooku. Brojna slična svjedočanstva primjer su i nešto na što se ne smijemo više oglušiti mi koji smo i sami prije 30 godina prošli to iskustvo. Podržavamo ih e, humanitarnom pomoći, e, projektima reizgradnje, imamo projekte o e, suradnji sa svim sa vladama tih država koje snajperima idu na vlastite ljude i živim streljivom. U Iranu isto tako odbijaju uplitanje e, stranih država, ponajviše SAD-a, u njihove unutarnje poslove, što znači da je na nama, Europskoj uniji, da pokrenemo dijalog da se provedu stvarne reforme sigurnosnog e, sektora i Umjesto toga Europska unija izdaje priopćenja bez e, ikakve čvrste e, obveze koja bi stajala ili volje koja stoji iza e, tih izjava. Time samo štetimo. Time samo zapravo još jednom ćemo iznevjeriti prosvjednike na ulicama tih arapskih država. Svi smo mi ljudska bića i svi mi imamo svoja prava kao ljudi. Hvala. U ime kluba Identitet i demokracija, gospodin Rivière. Irak, Iran, une Lebanon, Irak, Iran. To su zemlje u regiji koja već jako dugo trpi uplitanje drugih međunarodnih igrača, ponajprije Sjedinjenih američkih država, gdje se provode nasilne E, podjele teritorija po nekakvim frakcijskim i sektaškim e, granicama. Vidimo u Iranu da su ugasili internet i da su e, upotrijebili silu protiv ljudi koji su na ulicama koje žele slobodu. Naše su intervencije nažalost često bile nespretne i samo su povećale zbrku. Montesquieu je rekao da moramo biti pažljivi kako e, djelujemo. Lebanonci imaju svoje vlastite zahtjeve. i nose e, isključivo libanonske zastave u svojim prosvjedima. Drugim e, riječima znaju za što se bore, među ostalim i za suživot različitih vjerskih zajednica. Kako e, mi možemo pomoći e, i kako možemo dati doprinos borbi protiv politiciziranog islama? Moramo obraniti i njih i pluralizam u Europi. Hvala u ime europskih e, konzervativaca i reformista. Gospođa Fotiga, imate minutu i pol. Hvala. Ima naznaka iranskih operacija u cijeloj toj regiji. Gdje god pogledamo, u svakom sukobu, u svakom ratu. I ta prisutnost šteti stabilnosti i miru. no njihovo najgore e, lice pokazalo se upravo protiv njihovog vlastitog naroda. Ti ljudi različitih e, frakcija ujedinile su se u prosvjedima i u, na ulici i u svojim zahtjevima. Ovi najnoviji prosvjedi su doista velikih razmjera odvijaju se u svih 31, 30 i nešto pokrajina, a vlasti su na to odgovorile suspenzijom interneta i barbarskim nasiljem upravo protiv e, vlastitog stanovništva. Više je od 300 ljudi već izgubilo život u proteklih 11 dana, više od 10.000 osoba je uhićeno i svakako nas treba zabrinjavati njihova sudbina i njihova lokacija kao što se u ostalom dogodilo i prije više godina sa političkim zatvorenicima čini se da sada njihova e, sudbina je sudbina e, zapravo žrtava e, iranskog režima mi se, mi smo e, obvezni po međunarodnom pravu reagirati i poduzeti nešto umjesto da se smješkamo iranskim ulama. Hvala lijepa. U ime kluba GUE-NGU, gospođa Enst ima minutu i pol. Ono što se proteklih je tjedana događalo na Bliskom istoku zaista je tragedija da u Iranu tisuće izađu na ulice zbog socijalne nepravde. To je njihovo puno pravo i, i oni su to učinili unatoč tome što nemaju pravo na slobodu ugovora. To je bilo, smogli su veliku hrabrost, učinili su to. A, na njih je e, se e, a na to se odgovorilo oružjem. Stoga ja danas ovdje u ime našeg kluba i u ime mnogih drugih odajem počast svim onim demonstrantima koji su izgubili svoj život. Odajem počast majkama, ženama, roditeljima, djeci, mladima, svima i vama se obraćam i molim vas da uputite pismo Iranskom parlamentu jer mislim da ne treba reagirati samo komisija, nego isto tako i Europski parlament. Istovremeno se sramim što mi kao europljani nismo uspjeli učiniti ništa, ništa učinkovito, ništa e, što bi e, spričalo e, situaciju. Transatlantski odnosi su nam očito puno važniji od nade i ranaca i njihove budućnosti. Reći ću vam jedno, mi smo dio ovog problema i moramo prestati s, ovom, s ovakvom politikom Europske unije. Hvala. Hvala. Neovisni zastupnik Castaldo, imate minutu i pol. I želim podsjetiti zastupnike da se drže vremenskog ograničenja. Hvala gospodine predsjedatelju. Situacija na Bliskom istoku je toliko slušena da njoj treba pristupiti na strukturirani način. Dakle, s jedne strane, u šijskom polumjesecu imamo raširenu krizu, ali e, zapravo trebamo posebno raspravljati o pojedinim zemljama i zato se želimo usredotočiti na zemlje koja mi je bliska, koja je malena, ali je nevjerojatno e, važna za regiju u strateškom smislu, a to je Libanon. U Berutu vlada i gospodarska i politička kriza bez presedana sa dugom od 150% BDP-a, inflacijom e, i kreditnim rejtingom e, koji e, pada, ekonomija je na rubu sloma. Dakle, treba u hitne reforme koje je nemoguće ostvariti zbog složene političke situacije koja se pogoršala nakon ostavke premijera i poteškoća u stvaranju nove vlade. Poštovani kolege, svi znamo koliko je ova zemlja geopolitički važna. A posljedice do kojih bi došlo zbog trajne destabilizacije su nam svima poznate. Treba nam vlada koja će provesti potrebne gospodarske reforme, koja će suzbiti korupciju, koja je jedna od uzvaka koji su doveli do prosvjeda. No, sam Libanon ne može izići iz ove krize bez pomoći, e, s obzirom na to da e, u zemlji još uvijek živi 1,5 milijun sirijskih izbjeglica. Dakle, Europska unija treba na značajni način pomoći od dosadašnje pružene pomoći. Novu komisiju pozivam eh, da se suoči sa ovom eh, krizom u najkraćem mogućem vremenu jer daljnje širenje i eskalacija ove krize bi svakako imala nepredvidive i dramatične posljedice. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Kim Puropoulos. Tri minute. ότι σε Gospodine predsjedatelju, u ovom e, domu često govorimo o ljudskim pravima Europa, mora biti svjetionik demokracije i ljudskih prava i razvoja demokracije na međunarodnom planu, ali istina je da postoje određene dvojbe. E, susjedne zemlje, zemlje na Bliskom e, istoku trebaju se pridržavati istih vrijednosti, istog e, odnosa prema osoba sa e, invaliditetom, prema manjinama, prema izbjeglicama, ali Egipat i Sirija su jedno, ali Grčka i Švedska su drugo. Naravno, Dogodili su se prosvjedi koji su međutim doveli do uspostave još gorih režima. Dakle, trebamo naći ravnotežu između idealizma i realizma i trebamo dobro procijeniti situaciju. Dakle, postizanju stabilnosti prethodi čitav jedan proces. No, moramo zamijeniti stare režime sa režimima koje neće nazadovati. Dakle, trebamo naći uravnotežene i stabilne partnere na Bliskom istoku. Trebamo otvoriti mogućnost poboljšanja. Sada, Irak. Mi smo vjerovali u obnovu, ali postoje i razlozi za zabrinutost, naročito u pogledu pomoći koju smo poslali. Oni koji su se vratili su izbjeglice, možda više nisu ovdje u našim zemljama, ali su se tamo vratili opet kao izbjeglice. Dakle, Siguran sam da moramo stvoriti nove uvjete za te osobe. I tu je još e, i pitanje tražitelja azila. Svakako moramo pomoći ljudima, ali u prvom redu u njihovim vlastitim zemljama. Zatim Irak. Znamo što se je dogodilo sa ISIS-om ali tek kada dođe do stabilizacije moći ćemo e, se početi baviti drugim problemima. Zatim, Iran. Podržavamo sporazum koji smo zaključili s tom zemljom. Libanon. Libanon je demokratska zemlja. Sada se tamo održavaju prosvjedi i došlo je do tranzicije koja bi trebala omogućiti provođenje potrebnih reformi i održavanje izbora. Mi moramo tome pristupiti na uravnotežen način i tražiti poštivanje ljudskih prava, međunarodnog prava, a naravno e, trgovinska razmjena mora se uvijek temeljiti na tim načelima. Hvala. Hvala lijepa, gospođo Mogherini. posto pa čak i posto se slažem s vašom izjavom o situaciji na Bliskom istoku. Istina je da se događaju e, loše stvari i e, u odgovoru na legitimne zahtjeve za socijalnom pravdom. Neću ponavljati komentare kolegica i kolega s kojima se slažem, no gdje god pogledamo reakcija na ovakve zahtjeve je represija e, i previše često čak i nasilje. Stoga Europska unija ima prostor za djelovanje, e, za njezinu vanjsku politiku i nastojanje na vladavini prava. Za razliku od Trumpa i SAD-a, Europska unija mora dati pozitivan doprinos deeskalaciji nasilja, izgradnji mira i poštivanju ljudskih prava. Mora postojati, mora doći do e, mirnog, do mirne tranzicije putem dijaloga i e, podrškom i zaštitom građana. Hvala. Uštovani, <clears throat> bližnji vzhod postaja niz kriz in vojn ki lahko regijo in. Bliski od eh, pretvara se u jednu cijelu, eh, seriju naslovnih eh, sukoba kojim nema kraja. Međutim, rješenje mnogih situacija u rukama Irana zemlje te regije postale su taoc e, Irana i njihove politike. I nakon e, raskida e, nuklearnog sporazuma sada zapravo nam treba drugi instrument s ćemo vršiti pritisak. Riječ je o brutalnoj, realnoj politici. Niti međunarodna zajednica, niti Europska unija ne znaju odgovor na situaciju, niti američke sankcije ne polučuju rezultate rezultate, ali riječ je o sigurnosti Europske unije, stoga pozivam novu e, komisiju da toj regiji da potrebnu pozornost kako ne bi došlo do zaoštrenja situacija. gospodin Urtasun, dvije minute. Gospođo Mogherini, svjedoci smo eksploziji prosvjeda zahtjeva za E, socijalnom pravdom. Irak i Iran imaju mnogo toga zajedničkog, to su nedostatne javne e, usluge, odnosno servisi, korupcija sve prisutna. E, u Iraku je više od 300 ljudi izgubilo život u prosvjedima, u Iranu je ugašen internet, isto tako je određeni broj ljudi izgubio život, nažalost ne možemo utvrditi koliko Europska unija mora osuditi reakciju sigurnosnih snaga i u Iranu i u Iraku te pozvati iranske vlasti da dopuste ljudima mirne prosvjede izražavanje e, zahtjeva kao i deblokadu interneta. Sankcije imaju doista vrlo e, ozbiljan i značajan učinak e, i i prijete budućnosti nekakvog konstruktivnog rješenja. Doista e, prema svjedočanstvima običnih ljudi sankcije ne škode nažalost režimu već upravo tim običnim ljudima. Znamo da su ljudska prava nešto što vam je blisko i važno, no od Iraka, Libanona do Irana i svih tih e, drugih država moramo ih podržati u potrebnim ekonomskim reformama, u dokidanju korupcije. Trebali bismo dakle usvojiti jedan regionalni pristup, pomoći im da se pozabave uzrocima koji leže u korijenu ovih nepovoljnih, e, e, nepovoljnih zbivanja kao što su korupcija. Hvala. Gospođa Luci, minutu i pol. Gospodine predsjedatelju, gospođa visoka predstavnice, želim još jednom podsjetiti na pet e, talijanskih vojnika koji su stradali u atentatu u Kirkuku u Iraku na godišnjicu pokolja u Nasiriji. U Iraku vlada je najintenzivniji prosvjedi od 2005. godine, to naročito u šiitskim područjima. Riječ je o osobama koje traže posao i koje se bore protiv korupcije. Kurdski sjever i područja pod teritorijalnom okupacijom islamske države nisu se uključila u prosvjede. U Iraku se je došlo do povećanja atentata i islamska država se reorganizira. Europska unija ne smije ostati prekršena ruku. Postoji jedan e, tunel koji iz Bagdada vodi do e, trga e, Tahir koji je središte prosjeda i tamo ima jedna slika koja prikazuje iso lice i to je simbol i iračke muke. Također u Iraku imamo i sirijske izbjeglice kojih ima 250 tisuća i koji su tamo već vjekovno prisutni i prijeti im gušenje. Također i Trump je sa spravom financirao kršćanske e, iračke organizacije u Iraku je uloga manjina važna kako bi se osigurala da ta regija ne postane poprišnjem sukoba između sunita i šiita. I Europska unija mora podržati kršćansku manjinu u Iraku. Gospodin Weimers, imate jednu minutu. Gospodine predsjedniče, gospođo Mogherini, umjesto što se klanjamo ajatolasima i naftnim poljima, što samo pomaže tim režimima, Evropska unija treba podržati iranski narod e, i građanke Irana u odbacivanju hidžaba i pokazati im da jednostavno taj režim e, više e, nije na njihovoj strani. E, dopuštenje vojsci da puca po vlastitim građanima je nešto što ne možemo podržati. Mi u svojim srcima se pridružujemo hrabrom iranskom narodu u njihovim težnjama i kažemo da ne želimo islamsku republiku. Hvala. Mrs. Villanueva Ruiz. One... Gospođo Vilanova Ruiz, minutu imate. Um, Bliski istok, e, Irak, Iran, e, Libanon, Egipat, e, sve te zemlje tresu nemiri, ulični prosvjedi. Mnogi su ljudi izašli na ulice, traže slobodu, dostojanstvo, socijalnu pravdu. To se zbiva već godinama. Nažalost, odgovor je uvijek represija i nekažnjeno nasilje. U Iraku vidimo isto ono što se događa i u susjednim državama. Nažalost, e, mi ih u tome prepuštamo samima sebi. E, dopuštamo da ti ljudi e, pate u umjesto da budemo neovisni faktor koji doprinosi stabilizaciji trebamo biti na strani onih koji su na ulici i prosvjeduju za bolju budućnost. Hvala. Hvala gospodine predsjedavatelju. Gospođo Mogherini, vi ste rekli da regija Bliskog istoka je obilježena velikim napetostima. I mi, europljani, moramo mm, težiti ispunjenju triju ciljeva e, jačanje demokracije i jačanje E, vladavine prava. Tu govorim kao francuz i mislim na libanonce kojima je potrebna naša pomoć. Drugi cilj jeste zaštita manjina. To je naša povijesna uloga. Tu ponajprije mislim na kršćansku manjinu. E, to je manjina koju u toj regiji trebamo štititi, ali isto tako i sve ostale kojima prijeti nasilje. Moramo zajamčiti ljudska prava neovisno kojoj vjerskoj skupini ljudi pripadaju. A treći cilj kao što su i drugi prije mene rekli, ako se ako se ništa ne poduzme, onda islamizam neće se proširiti samo u tim zemljama, nego i u našim zemljama. Radikalni islam će kontrolirati te e, zemlje i tu stoga zaista moramo biti oprezni. 13 francuskih vojnika izgubilo je živote e, na Maliju e, u borbi protiv tog neprijatelja. Zaista nas se dojmilo i tinula se vaša solidarnost s nama, sa Francuskom. No, ne možemo se boriti sami, moramo se ujediniti, moramo ujediniti naše vojne snage, moramo ujediniti diplomaciju, moramo ujediniti naša financijska sredstva. Fond za solidarnost je nešto čime možemo um, poticati i aktivnosti Europske unije u očuvanju mira u budućnosti kako bi i te zemlje uživale u slobodi. Hvala, e, gospodin Benifej. Hvala gospodine predsjedatelju. Ovdje govorimo o vrlo različitim zemljama, ali kojima je danas zajednički veliki prosvjed u kojem sudjeluju na tisuće osoba koje traže dostojanstven život, socijalnu uključivost i borbu protiv korupcije. To su prosvjedi koji su daleki od događaja 2011. godine, ali ne iznenađuju kao i izvješće parlamenta za koje sam bio izvjestitelj o arapskom proljeću gdje se najavljivalo strukturne probleme. Dakle, Europa i e, Libanon je prihvatio više od jedan milijun e, sirijskih izbjeglica, više od 30% stanovništva i zemlja je pred slomom. Europa to ne smije dopustiti, mora podržati Beirut e, i da će mu više snage kako bi on odgovorio na zahtjeve svojih državljana. Želim skrenuti vašu pozornost također i na brojne slučajeve vraćanja izbjeglica u ruke sirijske vojske. To saznajemo s terena od organizacija poput amnestija i operacije e, Golubica. Dakle, to e, osuđuje žrtve takvog vraćanja na sigurnu smrt. Također u Iraku moramo e, podržati i kursko stanovništvo kako se ne bi gušilo pod izlikom gušenja prosvjeda. Također podsjećam i na tragičnu smrt brojnih vojnika 10. 10. studenoga za što je odgovornost preuzeo Daesh i također želim e, reći da podrška e, iračkoj vlasti iznenađuje nakon e, posljedica sukoba u Siriji. Dakle, Europa treba biti snažna u svojem vanjskom djelovanju i zato želim zahvaliti Federiki Mogherini na njezinom napornom radu u ovim godinama. Hvala. Al-Sahlani. Al-Sahlani, na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavatelju. Dopustite da na početku kažem e, da u ovom domu već po drugi e, smo dva put pokušali usvojiti rezoluciju o Iraku, ali nismo uspjeli. I toga pitam sve ovdje prisutne, sve klubove, zašto blokirate e, rezoluciju? Jedno je govoriti, no drugo je to riječi pretvoriti u djela. Gospođo visoka predstavnice, mi smo ovdje pred povijesnim izborom ili ćemo Um, se prikloniti iranskom narodu ili njihovoj vladi, ali um, irački narod, oni će uvijek biti tu. Što ćete konkretno učiniti kako biste pomogli narodu, kako bi se omogućio dijalog, kako bi ovi e, um, e, e, da bi se čulo glas svih onih koji protestiraju. I isto tako, mm, mm, e, čestitam i zahvalna sam i veleposlaniku Europske unije e, koji je jasno izrekao jasne riječi. Međutim, na nama je da preuzmemo odgovornost i samo Europska unija može preuzeti e, tu odgovornost kao jedina i najveća demokracija na svijetu. Hvala. Gospodin Cimnjok na minutu i polo. Poštovane dame i gospodo, želim ukazati na sigurnosni problem. Sigurnosni problem koji predstavlja veliku prijetnju ne samo na Bliskom istoku, nego i Europe. A riječ je o stranim borcima, nekih 4000 ljudi iz Europe priklonilo se tada i ESU. A mi još uvijek nemamo strategiju kako ćemo se nositi ili što ćemo s tim teroristima kako ćemo se morati nositi s njima politički gledano, to je pravi bankrot. U, situacija na sjeveru Sirije ukazala je na nužnost e, rješenja. Veliki broj stranih boraca uspjeva je pobići, oni predstavljaju sigurno svoju prijetnju i pitanje je kako će, što ćemo sa tima koji su e, ubijali druge, koji su mučili druge, silovali i tako dalje. Sudski postupci Europe najčešće su završavali ili oslobađajućom presudom ili preblagim kaznama. Nedovoljno ako uzmemo u obzir sve žrtve tog e, režima. Te teroriste treba kazniti, nema milosti prema njima. I stoga u Iraku i Siriji moramo pomoći u osnivanju e, suda e, jer ti teroristi, strani bojce, oni su naši neprijatelji i oni moraju odgovarati za sve ono što su počinjeli. Samo tako možemo e, dobiti pravdu za sve žrtve. Mi smo ovdje odgovorni za sigurnost naših građana i moramo ispuniti tu ulogu. Hvala. Gospođa Kempa na jednu minutu. Izvolite. Hvala e, gospodine predsjedavatelju. Želim e, vam zahvaliti na svemu što ste do sada činili na svim organiziranim samitima e, cijelini zemalja E, također je iznio svoju podršku i kada je riječ o rješavanju krize u Siriji. Dopustite da ovdje kažem i sljedeće. Europska unija može imati i bolji plan, pogotovo kada je riječ o pronalaženju rješenja za postojeće probleme. Taj plan ne bi trebao obuhvaćati samo Libanon i Jordan, nego također i Irak jer u Iraku u Iraku se može napraviti puno toga. Mađarska e, je tamo učinila zaista dosta. Mm, investicija i odnosno financijska podrška od 8 milijuna e, dolara. Cijeli Tunis i drugih e, gradova u kojima se ljudima pruža podrška kako bi se ljudi mogli vratiti u svoje domove ako se nešto dogodi. Mislim da bi bilo dobro kada bismo i mi mogli dati svoj doprinos. Doprinos da se ti konkretni projekti provedu u djelu i kako bismo mogli biti ponosni na to. Hvala gospodine Ruiz Tevesa na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavatelju, poštovane kolege i kolegice. Kao prvo, veliko hvala visokoj predstavnici gospođi Mogherini. Također hvala i na današnjoj izjavi koju mogu podržati. Kada vidimo što se događa u islamskom, u arapskom svijetu, kada vidimo što se događa u Ažiru, u Libanonu, u Iraku, Iranu, dolazimo u kušnju da u svemu tome vidimo drugo arapsko proljeće u Libanonu i Iraku imamo novu vladu, u Iranu imamo postup, imamo proteste, imamo gušenje tih protesta. I ono što je kolega prije mene rekao je sasvim jasno. Moramo eh, ovdje imati rezoluciju o Iraku, a gospodin Borel, koji je novi visoki predstavnik Europske unije mora da, također pomno pratiti razvoj situacije u tim zemljama. Hvala. Hvala. Na gospodin Jučuk na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavatelju. Bliski istok je uzreći naše pažnje, međutim e, mi smo pratili situaciju proteklih godina. to je o e, borbi za prevlast, riječ o vjerskim sukobima, riječ je o naselju. Treba nam eh, nada za milijone eh, ljudi. Moramo se boriti protiv nasilja, protiv svega onoga što je to odnijelo tisuće tisuće žrtvi. Eh, nasilje u svim tim zemljama, Iraku, Iranu, Libanonu, mm, nespremnost političara da vide e, istine u oči. Sve je to dovelo do situaciju koju sada imamo. Nije to slučajnost da je jedan pitanje a ako nas pubijate sve, ako, kime ćete onda vladati? Europska unija ne smije šutiti. Stoga pozivam e, vlade da podrže ne prosvjede te da e, također se te da parlamentarci mogu djelovati u um, korist naroda, da se počne provoditi nova politika koja će donijeti tračak nade i bolju budućnost. Hvala. Gospodin Marijani na jednu minutu. Hvala, visoka predstavnice. Trebamo slušati i razumjeti ljutnju Libanonaca, ali moramo isto tako i paziti na razvoj situacije u Libanu i postarati se da se tu očuva vjerska raznolikost i moramo se boriti za očuvanje kršćanske zajednice koja je kao što znate u, tom, u toj regiji jako ugrožena. No kao eurozastupnici moramo se također pitati što s milijunima koji se šalju tu zemlju za pomoć. Evo, dostavit ću vam jedno pismo jednog zastupnika iz Tripolija i rekao je da je Europska unija financirala um, postrojenje za eh, pročišćavanje, odnosno za gospodarenje otpadom koje nikad nije izgrađeno i zašto Europa nije provjerila što je s tim novcima eh, i što, zašto nije spriječila da ti novci odu u ruke korumpiranim ljudima. Dakle, mislim da bismo to mogli napraviti i barem se postarati da novac koji se šalje tamo za pomoć narodu ide stvarno narodu, a ne da završi u džepovima korumpiranih ljudi. Gospodin Hvala gospodine predsjedatelju. U prethodnoj raspravi rekao sam da je Izrael naš glavni regionalni strateški partner. Sada moram reći da je posebno Iran naš e, strateški protivnik. Za ono što smo vidjeli kroz mnogo godina su stalni pokušaji Irana da e, postigne regionalnu hegemoniju da, dakle, postoji njegova, e, njegov utjecaj na Irak, Siriju, Libanon i e, stalno nedostaje unutarnja koherencija i vrijeme je da to zaustavimo. E, moramo promijeniti našu politiku pomirenja prema Iranu, moramo im se suprotstaviti ako želimo postići naše europske interese u regiji, obvezni smo to učiniti. E, spriječiti Iran je zapravo ključ stabilnosti u regiji. Hvala. Gospođo Guteland, jednu minutu. E, gospođo e, Mogherini, predsjedniče. Postoje izjave svjedoka iz međunarodnih organizacija koje kažu da iranske snage nasilno nastupaju protiv onih koji E, protestiraju protiv nepravdi u zemlji. Mnogi su stradali, mnogi su uhićeni. To je jednostavno neprihvatljivo da ljudi koji prosvjeduju i zalažu se za svoja socijalna i gospodarska prava budu ubijani, e, brutalno e, suzbijani i istovremeno se isključuje interneta što utječe na prava i zapravo je E, povreda ljudskih prava e, i nije prihvatljivo da se istovremeno tu, tu ovom i onamo šalju tvitovi i govori se za... A dok pristup e, najjednostavnijim stvarima ne postoji, internet mora biti hitno vraćen. Mi osuđujemo sve što se događa u Iranu, želimo djelovati rezultno od strane Europske unije i zahvaljujem na poslu koji ste odradili gospođo Mogherini. Pratili smo to, odlično odrađen posao i nadam se da će uskoro e, se e, odlučno nastupiti protiv Irana. Mr. Horwood, one minute. Thank you. As vice chair of this parliament... Gospodin Horvod, jednu e, minutu. E, govorim kao e, e, neko kako podupire zajednički i sveobuhvatni plan rada i protiv sam sankcija. Ja bih radije poticao nego potkopavao moderaciju, ali to sve je teže sa svakim kršenjem međunarodnih propisa od strane Irana. E, građanski protesti sada se potpuno disproporcionalno suzbijaju. Mi u Europi moramo bez rezerve osuditi ubijanje barem sto civilnih demonstranata i uhićenje barem još njih tisuću. E, ja sam i dalje podupiram dijalog i pozdravljam najavu nove zajedničke komisije, no zajednički moramo osuditi e, sve, sve nečovječnosti gdje god se događaju. Hvala gospođi Mogherini na e, svim na e, njezinom strpljenju i praćenju našeg rada. Također i nadam se da će e, njezin nasljednik nastaviti ovo tako dobar rad i nadam se da nećemo sa, sa, sa vašim nasljednikom pregovarati kao treća zemlja. Nasilni prosvjedi su pogodili Iran u ovim tjednima. Što je učinila Europska unija? Ništa. Mi ovdje imamo visoku predstavnicu Europske unije za vanjske poslove. Što je ona učinila? Ništa. Europa je ovih godina eh, oprostila Iranu ono što se ne može oprostiti, eh, prijetnje, financiranje terorizma i pravila se da uopće ne postoje vješanja. Među osuđenima bilo je 90 žena koje su obješene 2019. Gdje su završile feministkinje iz pokreta MeToo? Europa umjesto da promiče modernost eh, i demokraciju je alocirana komunicirala e, sa Ajatolom Homeinem. Zapravo, sroz, e, bilo je jako mnogo mrtvih, e, ranjenih, a građani žele kraj islamske države. Kada će Europa konačno djelovati i podržati slobodu i demokraciju? Mr. Lopez. Lopez, jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, hvala i visokoj predstavnici. Danas raspravljamo situaciju na Bliskom istoku, posebice e, ono što se događa u Libanonu, Iraku i Iranu. Samo da pojasnim nekoliko zajedničkih prijetnji koje se događaju i to ono što se događa u ovom trenutku. Socijalni nemir zbog nemogućnosti prilika, zbog nedostupnosti javnih e, usluga, Ekonomski rast e, ne dolazi do cijele, populacije i protekle godine vidjeli smo i sukob koji je osiromašio dodatno svo siromaštvo, svo stanovništvo na Bliskom istoku i u regiji i e, to su društva u kojima ne vlada inkluzivnost. I mi kao Europska unija to e, tražimo već niz godina potporu i ono što se može učiniti da se postigne sporazum. E, sporazum e, s Iranom o nuklearnim pitanjima jedan je od takvih prilika. Znači treba e, Treba osuditi sve one koji suzbijaju demonstracije i ubijaju demonstrate, te također um, Ramos, jednu minutu, izvolite. A mikrofon molimo. E, e A, ispričavam se, evo krenut ću od početka. gospođo Mogherini, govorila sam, hvala vam doista na svim naporima i predanosti i svim naporima koje ste uložili u proteklim godinama. Prosvjedi koji E, koji se trenutno događaju u regiji su građani koji traže više sloboda, demokracije i socijalnih prava. U Iranu e, ih se demonstracije doista grubo suzbijaju e, oružjem protiv civila i mislim da to jasno pokazuje da je ovih deseci smrtnih slučajeva i, broje, i veliki broj uhićenja što međunarodnih organizacija to pokazuju, te osim toga nema interneta, te se nema nikakvih vijesti iz zemlje. Osim toga posebni pritisak je na ženama kojima se govori da su oni agitatori koji su odgovorni za ove nemire i pozivamo međunarodnu zajednicu i komisiju da osude to djelovanje i pozovu iranske vlasti da okončaju nasilje te da pozovu na jasan i demokratski dijalog. Gospodin Berge, jednu minutu. Visoka predstavnice, ograničuju se na situaciju u Libanonu. Svi možemo pratiti kako se razvija trenutno kriza nakon što, nakon što se povukla vlada i nesposobnost e, e, političkih vođa da e, uspostave novu vladu. S jedne strane Hezbollah kao teroristička organizacija, i za njih kao financijer stoji iranska vlada. Libanon već e, dugo vreme pati od e, e, umješavanja izvana i postaje poprištem raznih interesnih skupina koje se ovdje sukobljavaju i onako krke institucije u Libanonu se dalje time destabiliziraju. Hezbollah i malo međusobno napadaju demonstrate u Beirutu koji kritiziraju vladu i pokušavaju osigurati da se održi u utjecaj Irana u Libanu Izrael je rekao da će da neće tolerirati dalje napadaje Hezbolaha na svom teritoriju. Hezbolah djeluje po, na poticaj Irana i naš interes mora biti da se to ne događa dalje i ne smijemo dopustiti da Libanom još jednom postaje bono polje. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Šider, jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem predsjednice, uvažena visoka predstavnice. Za početak vam posebice želim zahvaliti na brojnim inicijativama i uspješnom radu, e, posebice što se tiče e, pokušaja da se, stvo, da se e, isposluje sporazum s Iranom. Ali posljednjih dana dolaze doista potresne slike iz Irana, demonstracije i nemiri zbog E, političke i ekonomske situacije koja je socijalna također koja je postala neizdrživa i stotine mrtvih tisuće uhićenih e, sve to pokazuje koliko je ovaj e, režim zapravo neljudski. Ne poštuju se sloboda govora, sloboda okupljanja, sloboda demonstriranja, sloboda informacija, čak niti internet ne postoji više. Potrebna je hitna deeskalacija i također potrebno je vraćanje za pregovarački stol u međunarodnim krugovima treba ublažavati krizu, a ne naljevati dalje ulje u vatru kao što to čini američki predsjednik. Pošle go zabježe pani Elena Jančeva. Gospođa Jončeva, izvolite. Zahvaljujem predsjednice. Ja bih željela izlaziti zabrinutost što se tiče E, daljnjih tenzija na